colleagues. Dragi kolege, molim vas sjednite, odmah ćemo početi. Hvala vam lijepa ovo poslijepodnevno zasjedanje počet će vrlo važnom i zanimljivom temom i s obzirom na našu predstojeću posjetu na misiju u Japanu, tako da mi je zadovoljstvo i e, povlastica zaželjeti dobrodošlicu njegovoj ekscelenciji gospodinu Kazumu Kodami, japanskom veleposlaniku pri Europskoj uniji, kao i gospođi Terezi Falon. Ona je ne samo iznimna e, istraživačica, znanstvenica, analitičarka, već i dobro poznata novinarka i savjetnica vrlo važnim e, sigurnosnim strukturama, koliko ja znam. Dakle, vaša ekscelencijo, gospođo, srdačno dobrodošli na ovaj sastanak pod odbora za sigurnost i obranu Europskog parlamenta. Današnja tema je japanska sigurnosna i obrambena politika, odnosno njezina reforma te njezin utjecaj na globalnu sigurnost. Dakle, imamo puno toga na dnevnom redu, imamo javno saslušanje kasnije, tako da bih odmah željela riječ dati njegove ekscelenciji, veleposlaniku Japana prvo, a potom gospođi Falon. Okay, our... Dakle, naš treći govornik je upravo stigao, tako da ga mogu e, predstaviti. Vjerojatno vam je dobro poznat. To je direktor Gunnar Vigand, koji je glavni direktor unutar svd za Aziju i Pacifik. I on će biti naš treći panelist na temu globalnu sigurnost i napose doprinos e, japanskoj politici i aktivnosti te zemlje na međunarodnoj sceni. U tom pogledu. Dakle, e, vaša ekscelencijo, imate riječ. Gospođo predsjednice pod odbora za sigurnost i obranu, gospođa Fotiga, uvaženi članovi SEDA, dame i gospoda, zaista mi je velika čast i zadovoljstvo što sam pozvan na ovo današnje zasjedanje 17. veljače prošle godine moj prethodnik, gospodin Katahami, bio je pozvan da se obrati ovome odredu kako bi objasnio što je proaktivni prilog Japana svjetskom miru e, usredotočujući se na napore japanske vlade vezane za pravo na kolektivnu obranu i na međunarodnu suradnju e, u, pa također suradnju u okviru UN-a danas. Dakle, moj zadatak je e, sljedeći. Dakle, da predstavim svoj pogled na japansku obramenu i sigurnosnu politiku, njezinu reformu i njezin učinak na regionalnu sigurnost u današnjemu svijetu. Da bih vas podsjetio na e, zakonodavstvo Japana vezan za mir, e, molim vas da pogledate e, stranu 1 koja objašnjava zakonodavni okvir Japana za mir i sigurnost. Dakle, prema novom zakonu prvo Eh, Japan je u mogućnosti da odmah odgovora na eh, bilo koju situaciju da zaštiti živote i mirni život japanskog naroda, a isto tako da doprinese miru i stabilnosti međunarodne zajednice. Dakle, Japan će nastaviti svoj putem kao miroljubiva nacija, kao što smo i učinili više od 70 godina od kraja drugog svjetskog rata kao jedan od glavnih e, igrača u međunarodnoj zajednici. Mi ćemo vrlo čvrsto koordinirati sa zainteresiranim zemljama, dakle SAD-om, Europskom unijom, e, državama članicama i dati svo proaktivni prilog miru. Dopustite da počnem što je sadašnja sigurnosna e, okruženje Japana. Dakle, situacija 2017. godine postala je još teža i e, gora. Naime, prijetnje Sjeverne e, Koreje i razvoja nuklearnog oružja balističkih raketa je su započeli novu fazu po mome mišljenju i oni su organizirali e, lansiranje 20 balističkih testova i dakle samo prošle godine 2016. druge prijetnje stabilnosti u regiji uključuju pokušaje korištenja sile ili prisile da bi se e, konsolidirao teritorijalne pretenzije i povećao e, e, povećao pritisak na zračni prostor. Molim vas, pogledajte stranicu 2, to će vam dati predočbu kako E, kako se taj broj slučajeva sve više povećava. Želim se usredotočiti na povećanu prijetnju koju prouzročuje dakle, Sjeverna Koreja tijekom proteklih 12 mjeseca. Molim vas pogledajte stranicu 3 i 4. Razvoj balističkih raketa i nuklearnog oružja Sjeverne Koreje, kao što sam rekao ranije, E, dolazi na jednu novu razinu prijetnje. Oni su lansirali četiri e, balističkih raketa gotovo istodobno, a tri e, od njih su pale u Japansko more. moguće stacioniranje balističkih raketa koje nose minijaturno nuklearno oružje od strane Sjeverne Koreje predstavlja dramatično povećanu opasnost. To će također prouzročiti veliku zabrinutost zbog širenja e, oružja za masovno uništenje i sličnih e, materija, odnosno tehnologija. Tako da će to biti ozbiljna e, prijetnja stabilnosti i poredku cijele međunarodne zajednice. Mi svi bismo trebali reagirati E, i morali, bi prisiliti Sjevernu Koreju da poštuje sve e, rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Pomno pratimo Kim e, Jong-nama, Kim Jong dakle vođu i Kim Jong-una. Ako to ubojstvo, dakle brata sadašnjeg diktatora, ako se pokaže E, da je to zločin Sjeverne Koreje, mi ga nikad nećemo tolerirati. E, Sjeverna Koreja e, otela je cijeli niz japanskih građana, uključujući 13-godišnju djevojčicu. To je naravno zabrinutost za sigurnost japanskog naroda i predstavlja jednu od e, e, stvari kojima se bavi trenutna vlada e, Šine Abea. Želim se sada po, pitanjima vezanim za Južno Kinesko more. Molim vas pogledajte stranicu 5 dokumenta. Dakle, cilj Japana jest da ponovno uspostavi tri načela vladavine prava na moru, a ta tri načela su potvrđena na samitu koji je održan prošle godine i i u potpunosti ih dijeli e, e, članice skupine G7 uključujući Europsku uniju. Prvo načelo jest da države će pojasniti njihove pretenzije temeljem međunarodnog prava. Drugo načelo jest da države suverene države neće koristiti e, silu niti prisilu kako bi e, pokušale ostvariti svoje, e, svoja potraživanja i treće da će države pokušati riješiti svoje, svoje sporove mirnim putem. Japan je jako zabrinut zbog sve većeg broja slučajeva koji pokazuju napetosti između država u međunarodnoj zajednici. Južno Kinesko more je more od ključne važnosti e, koje je na putu i povezuje Azije i Europe. Tako da je razrješavanje e, e, sporova na tom prostoru od ključne važnosti kako za Japan, tako i države članice Europske unije. Japan podržava e, održavanje poretka temeljenog na međunarodnom pravu u Južnokineskom kineskom moru i odlučan je naravno surađivati svim državama kako bi se razriješili problemi vezani za Južnokinesko more i kako bi se na e, miran način razriješili sporovi. Imajući to na imu, dok pozdravljamo dijalog između azijski e, e, ASEANA i Kine, taj dijalog treba voditi temeljem međunarodnog prava i na premisiji da nikakva militarizacija Dakle, da ne, ne smije doći do militarizacije, da će se države suzdržavati. Japan će nastaviti surađivati sa međunarodnom e, zajednicom i ima vrlo čvrsto stav prema svakim unilateralnim e, akcijama. Imajući na umu spomenute e, i otežanu sigurnosnu situaciju, dakle moja vlada je uvela tri strategije. Molim vas da pogledate stranicu 6 i 7 dokumenta. E, dakle, otvoreni i slobodan e, pomorski režim je osnova za stabilnost i prosperitet međunarodne zajednice. indo e, Indopacifička regija, dakle Indijski Pacifički ocean, sadrži e, upravo e, e, dakle radi se o regija koja se snažno ekonomski razvija tako da je indopacifička regija vrlo važna. Dakle otvoreni pomorski putovi trebaju se uspostaviti u tom ogromnom pomorskom prostoru kao jedno opće, opće dobro dakle kao jedna globalna kao globalno dobro. Stoga međunarodna zajednica treba raditi prema tom cilju i Japan će surađivati sa međunarodnom zajednicom. Dakle, Japan će širiti i naznačavati e, slobodu e, plovidbe i e, vladavinu prava, poboljšati povezanost u investicijama u luke i druge infrastrukturne objekte kako bi se E, postigao gospodarski napredak, pružiti e, podršku u e, smislu mjera protiv terorizma, mjera protiv Japan će usko koordinirati svoje aktivnosti sa Indijom, SAD-om i Europom. Želim zaključiti svoju poruku članovima sede ovim riječima. E, Azija i Europa suočene su zaje sa zajedničkim izazovima e, e, protiv slobodnog i otvorenog e, međunarodnog poretka. Kada se nosimo sa tim izazovima moramo konsistentno djelovati temeljem svojih zajedničkih vrijednosti i načela, a to su sloboda, ljudska prava i vladavina prava. Ti izazovi mogu se nadvladati samo ako su tri liberalne demokracije, dakle Japan, SAD i Europska unija e, e, vrlo blisko koordiniraju svoje aktivnosti. Vaša ekscelencija, hvala vam lijepa na e, na izlaženju osnova japanske obramene i sigurnosne politike, a sada bih sigurno da su e, članovi zainteresirani razmjenu, za razmjenu mišljenja s vama, tako da ću zamoliti sada direktora Viganda da preuzme riječ. Hvala gospođo predsjednice i hvala e, odboru, pod odboru na organizaciji ovog e, saslušanja Imali smo e, duboke rasprave sa državama članicama o sigurnosnoj situaciji u Aziji. Vi znate, prema globalnoj strategiji mi trebamo imati dva e, dvije akcije kao nastavak, a to je prvo e, mapiranje vezano za pitanja povezanosti E, nadamo se da će to biti uključeno u strategije Europske unije vezano za e, e, povezanosti, a drugo radit ćemo na povećanom angažmanu Europske unije u sigurnosnim pitanjima u Aziji i povećanoj suradnji s azijskim partnerima u našemu susjedstvu vidimo u Japanu strateškog e, partnera za Europsku uniju i veleposlanik je nekoliko puta spomenuo o bliskim e, vezama između Europe i Japana. Mi smo također svjedoci snažne predanosti japanske strane jučer sa posjetom predsjednika vlade ABA Briselu i kao pripremu e, samita G7 i G20, ali isto tako vrlo e, snažni bilateralni sastanak koji će se dogoditi kasnije tijekom ove godine. U turbulentnoj međunarodnoj klimi ovaj, ovo partnerstvo je bitnije nego ikad dosad. Mi smo objedinjuju nas e, zajedničke ideje liberalne demokracije, e, vladavine prava, slobode izraza, ali isto tako i naše predanosti e, funkcioniranja u multilateralnom sustavu koji se temelji na pravilima. Posljednji sastanak na vrhu 2015. pozdravio je proširenje partnerstva Europske unije i Japana na područje mire i stabilnosti i govorio je o mogućoj budućoj e, sudjelovanju Japana u e, jačoj suradnji e, a to se radi e, o, veleposlanik je i objasnio japanskoj obrambenoj sigurnosnoj politici i ja ću se s vašim e, dopuštenjem e, fokusirati na učinke te reforme na regionalno i globalnu sigurnost, koliko je to značaja za Europsku uniju, želeći da promičemo mirnu, miran i stabilizirajući razvoj događaja u regiji E, naravno, za to e, čovjek ne mora biti stručnjak da vidi da je e, situacija naime napetosti u prostoru jugoistočne Azije se povećava. Naravno, to je ponašanje sjeverne Koreje, ali koje ima, koji je ugroza u svakako susjednim zemljama, uključujući Južne Koreje, Japana E, Kine. Isto tako e, e, teritorijalni sporovi također su prijetnja svi, sve opcije koje su na stolu zapravo ukazuje na ozbiljnost situacije. Dakle, kada je Japan krenuo sa jednom temeljitom reformom svojeg obrambenog sustava, netko je rekao da bi to moglo eskalirati sadašnju situaciju no čvrsto smo uvjereni da ono što je izložila japanska vlada neće biti izmjena njihovih temeljne orijentacije. Naime, e, veleposlanik je naznačio da se radi o miroljubivoj naciji, tako da vjerujemo da će to i dalje biti slučaj. Dakle, širi okvir za naime širi okvir za Japan je bio ograničeniji nego za druge zemlje. E, e, radi se o stacioniranju e, snaga, kao što je u mojoj zemlji, gdje je zato potrebna parlamentarna odluka. Što se tiče obrambenog proračuna, on je na 1% BDP-a. To je od značaja kada gledate na opće, izdatke za obranu, također u, u kontekstu određenih rasprava u okviru NATO-a veliki e, dijelovi javnosti su skeptični prema e, angažmanu japanskih snaga u inozemstvu. E, dakle, vidimo da je angažman u Južnom Sudanu također predmet javnih kritika u Japanu. Vjerujemo i uzimajući u obzir parametre mi ostajemo vrlo odgovorni i suzdržani e, čimbenik. E, uh, Također, nije bilo sličnih e, sporazuma, kao što je to bio slučaj u Europi 70. i 80. godina. A najočitiji primjer je onaj povezan s Rusijom i vidimo koliko političkog kapitala se sada e, ulaže u adresiranje ovih pitanja na najvišim razinama u e, e, zemljama koje su povezane sa sjevernim teritorijima. E, sigurnosna atmosfera je vrlo važna kada se govori o prijetnjama, nuklearnim prijetnjama i to je uz prioritet kojim se moramo baviti. Vi ste nam i pokazali e, sposobnosti koje možemo, e, mogućnosti koje možemo koristiti e, u odnosu s našim nepozornim susjedima. a ovdje i u budućnosti e, mogu biti uključene i Sjedinjene države. U ovom svemu Kina e, odgovara, odnosno donosi e, odluke na načina na koji će upravljati proračunom koji je uspostavljen za obrambene, u obrambene svrhe. Vidimo japanski odgovor na e, to. Pozicija Japana e, u svemu ovom još uvijek e, nije eskalirala, dakle na neki način je zatomljena i nastoji održati mir u regiji. Reakcija e, partnera Japana e, jest e, ona reorijentiranja japanske obrambene politike, međutim u toj politici nema nikakvih radikalnih promjena. Naravno, Japan nema samo istočne partnere u Aziji nego i e, partnere na jugu Aziji, vidimo da postoji snažna koordinacija između Japana i e, jugoistočnih nacija u regiji. I e, tu se grade temelji za rješavanje problema na multilateralnoj razini. Tu su bitni europski interesi kao japanski interesi i oni međusobno utječu jedni na druge. Do 50% e, naših, e, naše vanjske trgovine e, prolazi kroz Malanski tjesnac, Pacifički ocean i to neće imati negativne učinke na naša gospodarstva. Prosperitet naših gospodarskih prostora u velikoj mjeri ovisi o mogućnostima, neometanim mogućnostima e, pomorskog prometa na internacionalnoj razini. Stoga e, to je bitno ne samo za Europsku uniju i Japan, nego i za ostale europske, odnosno azijske partnere, kako bi se postigla stabilnost. Mi pozdravljamo sudjelovanje azijskih e, partnera u misija Talanta i nadamo se e, da će se i druge zemlje regije pridružiti u ovom okvirnom sporazumu sudjelovanja sa Japanom koji će nam također omogućiti da sudjelujemo u raznim misijama uključujući i pomorske misije koje e, će se odviti nakon što se zaključe sporazumi. E, postoji druge azijske nacije koje su e, nas kontaktirale u vezi problema, na primjer problema piratstva, ali i ostalih postalim pitanjima koji se tiču opasnosti i prijetnji pomorskoj sigurnosti. U svakom slučaju ne smijemo previdjeti da je Europska od uvijek prisutna na e, međunarodnoj e, sceni. A što se tiče pomorskog prometa, a, također i SAD e, prisutan tu sa 54.000 tisuće svojih snaga zajedno sa ostalim zemljama. Europa nikako ne može zamijeniti ulogu e, SAD-a. Međutim, mi vjerujemo da postoji mogućnost e, naše suradnje sa Japanom i ostalim azijskim partnerima u regiji. Postoji globalni interes, a također smo zainteresirani za pružanje podrške mirovnim procesima u Mijamaru, Filipinima, Šri Lanki, Indoneziji i tako dalje. Europska unija u svim tim procesima aktivna i e, ostvarujemo dobru, snažnu suradnju s Japanom u ovim novim sigurnosnim izazovima. Međutim, evo, za kraj želio bih reći da e, se ne radi samo o tome da Europska unija e, uspostavi e, sigurnosnu politiku i suradnju u Aziji, e, nego je bitno uzeti u obzir i druge faktore e, sigurnosti snaga, e, odnosno utječe na pomorske snage i važno je boriti se protiv nasilja, problema koji mogu potencijalno utjecati na pomorsku pomorski promet i globalnu strategiju Europska unija surađuje sa NATO-om, ali vjerojatno postoji razne druge mogućnosti u ovom području. Mi smo i također jedinstveni e, osiguravatelj e, sigurnosnih strategija e, u regiji, što također znači nešto za naše azijske partnere, za organizaciju ASEAN. A druga inovacija u smislu odnosa između Europe i Azije jest kako azijski partneri mogu više doprinijeti sigurnosnim interesima Europe. To je također i od velike važnosti za Aziju. Unutar naše globalne strategije rekli smo da naša e, gospodarska međuovisnost e, također e, se temelji na toj suradnji i sigurnost u Europi ima i utjecaja na sigurnost i gospodarstvo u Japanu, odnosno u Aziji. I zato bismo željeli vidjeti e, što veću, jaču suradnju s azijskim partnerima. Ta suradnja je možda najjača za sada u Japanu, e, ali mi želimo pojačati suradnju, bilo to također i sa Bliskim istokom ili Afrikom i tako dalje. Hvala vam lijepa. Hvala e, gospodine Vigandu, a sada dajem riječ gospođi Terizi Falon. Izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, velika mi je čast biti ovdje. Imam prehladu i boli me grlo, nadam se evo da ću ispričavam se unaprijed, nadam se da će moje grlo izdržati ovu prezentaciju. Dakle, evo, čekamo da se prezentacija e, podigne, odnosno se sistem podigne. Želim e, pozdraviti dva prethodna govornika i zahvaliti im. E, veleposlaniče kod Dama imali ste izvrsnu prezentaciju, također i gospodin Vigante, hvala vam na komentarima. Dakle, ja ću pogledati iz ponešto drugačije perspektive, zato što to mogu, i daću jedan pregled E, situacije o kojoj danas govorimo. Posljednji trendovi u e, odnosima između Kine i Japana što se tiče istočnog kineskog mora. Također ću govoriti o e, vojnim snagama i širem političkom kontekstu i sigurnosnim mehanizmima. Prethodni govornici su se koncentrirali na područja na kojima Japan radi. Znamo da postoji mnogo tenzija u istočnom i južnom kineskom moru kao i u sjevernoj Koreji. Japan je e, u teškoj poziciji što se tiče susjeda. Evo daću samo neke pozadinske informacije. E, e, nacionalna Dakle, ova priča koja se tiče nacionalnog poniženja e, zapravo je e, važna za ono što se danas događa u regiji. kratko smo govorili o e, promirovinskoj diplomaciji premijera Abea, govorili smo o sve asertivnosti Kine, vojnim potezima Sjeverne Koreje, e, potezima e, predsjednika Trumpa, želji konzervativaca da e, budu nezavisni, normalnoj zemlji i odnosima sa SAD-om. I zapravo, evo sada su se pomiješali malo slajdovi. Dakle, rezultati ovoga su ustavni revizionizam, e, odnosno reinterpretacija e, ustava kako bi e, Japan mogao učiniti više. U prosincu 2012. Japan je proširio svoju vojnu strategiju i velika promjena je bila ta da je Japan mogao izvoziti oružje uključujući u, i u Dakle, svjedočili smo pojačanim vojnim i paravojnim aktivnostima, e, kako što smo vidjeli na, u prezentaciji veleposlanika i to e, bi zapravo moglo e, dovesti do nekih nesporazuma. Samo jedan podsjetnik što se dogodilo 2015. Dogodila se u većinku jedna manifestacija protiv Japana kao obljetnica rata. Dakle, mi vidimo tu jedan porast e, negativnih osjećaja prema Japanu u Kini e, i zapravo to gura kinesku populaciju kut u smislu njihovih reakcija na Japan. Postoje 360 filmova koji se prikazuju svake godine sa e, temama koje su negativno usmjerene prema Japanu. na prethodnim slajdovima vidjeli smo je to ova samo vas želim još podsjetiti da u studenom 2013. E, Kineska je e, proglasila e, zračno mrbenu zonu iznad istočnog kineskog mora. To će se vjerojatno dogoditi iznad južnog kineskog mora. Dakle, to su neki uznamirajući trendovi koji se odvijaju u zračnom prometu i trendovi se sada zapravo i ponavljaju. Također neki e, kineski brodovi ulaze u japansko pomorsko područje. Situacija je u svakom slučaju prepuna tenzija. I Dakle, evo vidimo tu porast e, tih negativnih trendova e, u kineskim, odnosno pomorstvu, u zračnom prostoru. I imamo neke dramatične promjene. Evo vidite na ovom slajdu koji vam pokazuje da 2000. naspram 2015. je E, različita. Bilo je mnogo ulaganja u e, pomorske vojne snage. Broj fregata i razarača je e, sve veći i Kina trenutno gradi jedan veliki e, takozvani monster čudovišni e, brod, odnosno obalnu stražu koji e, je najveći brod takve vrste. Postoje također blue holes i white holes, odnosno brodovi koji također su dio pomorskih vojnih snaga. I to zapravo e, smanjio otisak e, pela vojske jer e, kada vojnici zapravo djeluju na, kopljeni vojnici djeluju na moru, tu se, te se posljedice osjećaju. Dakle, mi moramo vratiti pozornost na ove sve promjene. Kako je međunarodna zajednica zajnica odgovorila ono što se događalo na Krimskom poluotoku, kineske snage zapravo vrlo pomno gledaju kako Zapad odgovara i prema tome e, zapravo reagiraju na temelju toga. Veleposlanik je spomenuo Sjevernu Koreju i tad, odnosno e, obranu na e, područjima visokim područjima i to također povećava tenzije u Sjevernoj Koreji koje nitko ne želi vidjeti. Sada nešto u Južno-Kineskom moru. Poznate su vam tenzije u regiji koje su prisutne. Odluka u srpnju arbitražnog suda e, koja je donešena, e, imala je također posljedice na to, također samo želim podsjetiti sve na događanje 2012. kineski brodovi su bili otkriveni od strane Filipinske obalne straže sa školjkama, gigantskim školjkama koje su izlovljavali i zapravo su um, uništavali um, podmorje koje je kreiralo veliku velike uh, okolišne negativne posljedice zagađenja okoliša uništavanje pomorja, Filipini i e, Kina su e, bili u pregovorima oko toga, ali u svakom slučaju Kinezi još uvijek imaju kontrolu nad ovim grebenom gdje se to događalo. A kao što znamo, sedam grebenom otoka, umjetnih otoka e, su, je izgrađeno u regiji od strane Kine, druge zemlje kao Malezija, Vijetnam također rade iste stvari, ali to se ne može usporediti s onim što su Kinezi učinili u vrlo kratkom vremenu i zato je arbitražni sud uključen. Dakle, evo ovdje možemo vidjeti e, velike promjene i događa se i militarizacija ovih otoka koja je e, općenito promijenila kompletan fizički prostor u regiji. možemo vidjeti nove zračne projektile koji su zaista promijenili regiju u velikoj mjeri. Dakle, ukratko, zašto je Južno Kinesko more tako bitno? To je Pličina Scarborough je tu bila zapravo zadnja kapka je prelila čašu i evo, e, to se dogodilo i na nekim drugim e, otocima, a ako zapravo e, Kinezi mogu kontrolirati plinu Skarbu, onda će to biti posljednji komadić e, cjelokupnog pazla i onda će imati kontrolu nad cijelim područjem. I to će utjecati na sve zemlje u regiji. Znamo o naborima koje premjer Abe u unutar regije. Evo, brzo ću proći kroz to. Zaista pokušava E, izgraditi diplomatske odnose s ostalim zemljama u regiji. Proći ću kroz ove slajdove na brzinu, a sada ću, dolazim do toga što to znači za Europu, zašto je to za nas bitno i što se dogodilo sa e, s Europom nakon odluke arbitražnog suda. Ja sam ovdje danas u Europskom parlamentu i ponosna sam da je parlament e, dao svoju vlastitu izjavu vezanu uz tu odluku. Pokušavam ponaći e, kinesku e, gospodarsku strategiju, mi vidimo e, sve veću prisutnost strategije u Europskoj Europi. Kako mi korist, kako mi zapravo koji je utjecaj toga na Europu i vidimo da Kina koristi svoje gospodarske resurse i ostale e, kako bi e, povećalo ulaganje u Europi, ali obrnut proces je ponešto teži. E, Azijska infrastrukturna investicijska banka je sklopila sporazum sa Europskom unijom, ostale države su se pridružile. Što se dogodilo sa izjavom? Kako je zapravo to utjecalo na Eh, imamo eh, Grčku, Mađarsku i Hrvatsku. Hrvatska ima eh, spor sa Slovenijom oko jednog dijela mora. Grčka također ima spor sa, neke s nekim drugim državama i zapravo bilo je jako teško doći do neke izjave i umjesto da se pozdravila i poduprla odluka e, arbitražnog suda. Europska unija je samo prihvatila, odnosno uzela u obzir da je arbitražni sud donio odluku, odnosno presudu. I evo ovdje vidimo e, e, dio kineske e, strategije sa putem svile koji ide preko e, Srbije, preko istočnog dijela Europe. Dakle, Europa tu ima e, mogućnost da ima stajalište kako bi poduprla međunarodno, međunarodno pravo i zapravo šalje se vrlo opasna poruka Kini i ostalim zemljama u regiji. Moramo se prisjetiti da Kina ima određene ciljeve, e, milenijalne ciljeve i oni zapravo moraju e, dobiti podršku Tajvana i mogu ja samo nešto napomenuti gospođo Falon mi bismo se željeli ovdje koncentrirati na Japan saslušanje o Kini i kineskom istočnom i južnom moru će se držati kasnije. Tako da molim vas da završi, da privedete kraju prezentaciju jer bismo željeli imati raspravu i pitanja i odgovore. Na što obzira koja je pozicija Japana, bitno je reći sljedeće. Gospodarstvo e, Kine se usporava i to kreira mnogo nemira u međuradnom snagu, međuradnim snagom. E, bitno je da Kina ima sposobnost da spriječi krize i e, ali ako i kriza eskalira, jako je teško smiriti situaciju nedavne e, reforme u Kini možda e, dovode do nekih e, optimističnih stavova, ali evo imam tu zaključak. uspostava kineske nacionalne sigurnosti može poboljšati kapacitete Beijinga da riješe međunarodne vanjske krize. Međunarodna zajednica mora ohrabriti Beijing da bude što transparentniji u suradnji s ostalim zemljama u području obrane. Dakle, rizik Miskalkulacija može biti veći nego u prošlosti. Ono što se događa u regiji može zaista imati utjecaj na Europu i evo hvala vam na pozornosti i radujem se vašim pitanjima. ok madam, more. U redu, žao mi je, ali željela bih ovu temu razviti tijekom javnog saslušanja koje će slijediti nakon ove točke, iako ovi doprinosi vezani za izazove e, japanske politike su također jako važni za procjenu načela japanske politike i potrebe za reformama. Kolege, vrijeme je da otvorimo raspravu za pitanja, a zatim će njegova ekscelencija veleposlanik i gospodin Vigand i gospođa Falon odgovoriti na pitanja. Gospodin Pasku javlja se za riječ, izvolite. Hvala. Znam da odbor razmatra posjet ovom području ako niste znali, gospođo predsjedateljice. Ali nadam se da ovo nije samo prigodna rasprava. Pozdravljam vašu inicijativu da započnemo ovu raspravu, jer u ovom području može postati snažan utjecaj na sigurnost i mir u cijelom sustavu. Zato imamo velike aktere u tom području, njihove interakcije važne su za stabilnost cijelog sustava i drago mi je da imamo ovu priliku da raspravljamo o nekom novom pristupu obrani i sigurnosti od strane naših prijatelja iz Japana. Moj problem je taj, kao što ste spomenuli, spriječavanje od strane Japana i odvraćanje. Da, to ima neki učinak odvraćanja, međutim u isto vrijeme ta sredstva zahtijevaju logičnog partnera u ovoj takozvanoj igri gdje nekoga pokušate od nečega odvratiti. Potrebna vam je i s druge strane logika. A ja se bojim da takva logika ne postoji od strane Sjeverne Koreje i stoga smatram da bismo trebali naglasiti obranu. Ako propadnu sredstva odvraćanja, onda se moramo vratiti osnaživanju obrane. Čitali smo e, neke mjere koje su poduzete, e, trenutno se vrši e, vježba obrane od raketa u Japanu. Dakle, vi ćete se morati također baviti i obranom, a ne samo sredstvima odvraćanja u vašem izvješću. Što se tiče Rusije, mislim da vam je poznato da je postignut sporazum E, u pogledu ekonomskog iskorištavanja e, sjevernih područja i to je pozitivan znak. Također to će biti potencijalni element konsolidacije u toj vrlo kompleksnoj situaciji na tom području. Hvala. Hvala gospodine Pasku. Sada imamo određeni problem. Javite se za riječ, molim vas, ako želite. Gospodin Belec. Gospodin Bustinaro. quite clear uh, after all this. Nakon ovog uvodnog dijela je sve jasno. Mislim da smo svi svjesni važnosti ovih dalekoistočnih komponenti za globalnu sigurnost. Zaista cijenimo, gospođa Fallon, vaše napomene o politikama koje provodi Kina. Time se stvara jedna cijela slika. Želio bih zamoliti veleposlanika da odgovori na pitanje i da kaže kakva je njegova procjena razvoja e, politika Filipina. Kakvi su izgledi e, filipinsko-japanskih odnosa? Koje su poteškoće, koji izazovi i kakva su vaša trenutna očekivanja? Znam da su predloženi neki posjeti, delegacija, ali mi smo zabrinuti što se tiče razvoja događaja na Filipinima. Parlament je zabrinut zbog toga što je ta zemlja jako važna s obzirom na razvoj događaja na području sigurnosti u toj regiji. Mislim da ću se tu zaustaviti, nastavit ćemo s tom raspravom na sljedećoj točki dnevnog reda za sljedeći, sa sljedećim panelistima. Uh, Hvala gospođo predsjedateljice. Što se tiče ova dva pitanja koje je postavio gospodin Pask, prvo što se tiče obrambenim mjerama, obrambenih mjera u Japanu. pokušamo odgovoriti na sve veću prijetnju Koreje time što oni razvijaju svoje nuklearne sposobnosti i rakete. Japan i dalje održava taj savez između Japana i SAD-a u tom smislu da još uvijek vjerujemo da SAD još uvijek igra ulogu koplja i štita. Dakle, koplje je u tom smislu SAD, a štit smo mi. I moramo se i dalje oslanjati na moć SAD-a i na njihovu zaštitu kad je se premijer Abe susreo sa e, predsjednikom SAD-a Trumpom, on je uspješno uvjerio gospodina Trumpa što se tiče važnosti našeg savezništva kako bi se očuvala stabilnost i mir u regiji. I Trump, gospodin Trump se obvezao na to mi smo odahnuli nakon toga. Mislim da je Bog na neki način poslao dar kada je Sjeverna Koreja testirala balističku raketu za vrijeme dok je u Malagu na Floridi premijer Abe večerao s gospodinom Trumpom to je bila odlična prilika da gospodin Trump shvati što se zapravo događa e, na dalekom istoku i što radi e, Sjeverna Koreja. I dalje se oslanjamo na snage SAD-a. Naravno, poboljšavamo i našu obranu protiv raketa uz pomoć Sjedinjenih američkih država. To su naši sistemski odgovori. Što se tiče pitanja o Rusiji, samo bih spomenuo e, pitanje sjevernih teritorija još uvijek je neriješeno. Kao što je spomenuo i gospodin Vigan u svojoj prezentaciji, e, premijer Abe je poduzeo jednu hrabru inicijativu prema gospodinu Putinu. On je želio poduzeti jedan novi pristup koji se temelji na uvjerenjima našeg premijera. I to nije nimalo jednostavno, ali kako bismo postigli neki pomak, ovo su moje riječi, zašto ne bi išli zaobilaznim načinom, a ne direktno da razmotrimo taj teritorijalni spor. Radije bismo poduzeli neki novi pristup temeljen na zamislima zajedničkih gospodarskih aktivnosti u kojima mogu sudjelovati i japanska strana i ruska strana na spornim otocima. Moramo naravno riješiti čija nadležnost se tu primjenjuje, primjenjuje li se japansko ili rusko pravo. Jer tu smo naišli na neki zid, trebaju nam neka kreativna rješenja. Na tome još uvijek radimo. Što se tiče pitanja o Filipinima i Japanu, imamo odličnu vezu između Japana i Filipina. To je prva stvar. A druga, zbog duge povijesti u Filipinima jedne robusne i funkcionalne demokracije te također funkcionalnog i neovisnog tiska sve do sada mislim da su Filipini iznijeli taj slučaj pred arbitražni sud u Hagu vezano za slučaj u Južno-Kineskom moru. Sud je donio presudu koja je u cijelosti podržavala filipinska stajališta. Mi smo podržali tu odluku i naravno i dalje podržavamo Filipine u njihovom nastojanju da zajedno sa partnerima iz ASEANA e, slijede taj pristup. Naravno, partneri iz ASEANA moraju razgovarati i s Kinom i mora se riješiti taj problem. Mislim da su zemlje ASEANA naučile mnoge lekcije tu. Postoji i razne, razni stupnjevi raznih stajališta prema Kini. Mi smo vrlo optimistični i nastavljamo sa suradnjom sa filipinskom vladom. Hvala vašoj ekscelenciji. Sada direktor Vigan, izvolite. Um, ja bih naglasio u kontekstu sigurnosti i relevantnosti za Europsku uniju stanja u azijskim zemljama. To je nekima koji se bave time očito, ali nije očito svima u Aziji, uključujući i novinare, koje vide Europsku uniju isključivo kao ekonomsku snagu. Naravno, postoje snažne povijesne i kulturne poveznice tu, a nije tajna da naš, naša glavna prednost u toj regiji je snaga našeg privatnog sektora i njihovog djelovanja u toj regiji. Europa je glavni partner u gotovo svim zemljama vezano za trgovinu i ulaganja. A fantastično izdizanje Kine iz siromaštva ne bi se dogodio bez golemih ulaganja europskih tvrtki u Kinu. Također i bez pristupa tržištu koje je Kina imala. Nakon značajnog razvoja u Japanu nakon drugog svjetskog rata koji je bio paralela europskom dizanju iz pepela još se nešto događalo u Kini sada imamo sličnu situaciju u mnogim zemljama ASEANA, oni imaju velike stope rasta, te također situacija u Indiji se razvija na sličan način. Dakle, Europa, na Europu se gleda kao pružatelja investicijskih prilika, ali mi svi znamo da je Europa više od toga a zabrinutost što se tiče unutarnje i vanjske sigurnosti je sada prva stvar kojom se moramo baviti. Europa tu mora biti učinkovita, a ono što se događa na sredozemlju, na Balkanu, u Sjevernoj Africi, u Istočnoj Europi, to sve ima utjecaj na sigurnost u Europi, ali također ima i utjecaj na interese azijskih partnera u Europi a element nestabilnosti u Aziji utječu i na naše gospodarske interese u Aziji. Zbog toga se moramo više uključiti i bliže surađivati s našim partnerima. Trebaju nam jače veze vanjske politike s onima u regiji koji dijele naša načela, naše vrijednosti, kao što je Japan. Predsjedateljica je upitala na početku pitanja o globalnoj strategiji. Moramo imati jedan sveobuhvatan pristup. imamo područja sigurnosti, obrane, gospodarstva, sve zajedno treba uzeti u obzir. Zbog toga sada proširujemo svoju suradnju u Aziji, s državama u Aziji vezano za sigurnost. Glavni partner od njih je Japan, oni imaju širi interes od same regije, želimo s njima surađivati e, i na rješavanju kriza, na prevenciji sukoba, na promicanju mira i na borbi protiv prijetnji našoj sigurnosti. Hvala. Hvala direktoru Vigandu. Prije nego što predam riječ gospođi Fallon, pitala bih još jedno pitanje. Ako veleposlanik želi se nadovezati na to, rado bih čula njegov odgovor. Gospođo, spomenuli ste e, Azijsku investicijsku banku. Na ovom pododmoru smo ranije danas razgovarali o sigurnosnoj i obrambenoj politici SAD-a. Ja sam postavila pitanje uloge dolara kao svjetske rezervne valute. Kako ocjenjujete tu inicijativu? u smislu globalnog monetarnog poretka. A to je i na neki način povezano sa sigurnošću. Možda i vi, vaša ekscelencijo, ako želite se nadovezati i reći nešto o situaciji sa jenom, i to bi nam e, bilo drago čuti. Gospođa Falan, izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. Vratit ću se na vaše prvo pitanje o Filipinima. To je jedna klasična dilema. Filipini su dobili 15 bodova u arbitražnoj ulozi. Filipini su dakle dobili sve. Dakle, ovo je jedna dilema malih i velikih država iako su Filipini očito dobili arbitražu pod režimom Dutertea, zabranili su pregovore s Kinom i sada su u teškoj situaciji. Kina, Kina ima pretenzije na pličinu Skarborovu, a Filipinci su rekli da ne mogu štititi to područje. Dakle, oni su izgubili to područje ne znam je li to metafora za cijelu regiju. Države članice će pogledati to i reći ne možemo ništa učiniti. Kina je ogromna sila, morat ćemo se prikloniti njima. A Japanci su e, aktivni u projektu razvoja brodova obalne straže na Filipinima, tu su im od velike pomoći. Što se tiče međunarodnog prava, treba, Europska unija treba podržavati ove međunarodne norme u ovom razdoblju kaosa i nesigurnosti pod Trumpovom administracijom. Vi imate zadatak i nadam se da ćete ga ispuniti. Što se tiče e, Azijske investicijske banke, to je dio inicijative za put svile, on ima pet glavnih komponenti. Tu je ideja e, međusobne povezanosti. Oni žele i učiniti juan međunarodnom e, valutom. Ali kada imamo krizu, ljudi se ne okreću juanu, već se okreću dolaru i dolar će biti jako teško zamijeniti, to se eventualno može dogoditi, ali to je strategija Kine, njihova velika strategija i nadaju se da će to uspjeti. Što se tiče investicijske banke, države članice su to podržale. E, to je sve strategija Kineza, oni jako dobro poznaju povijest, znaju što čini neku državu moćnom i oni pokušavaju to emulirati. Hvala. Želite li nešto nadodati na to, a onda ću e, riječ dati gospodinu Marbostini. Ja ću biti e, kratak o Azijskoj investicijskoj banci. Prvo, Japan i SAD su crne ovce na neki način izvan stada. Mi se nismo priključili toj banci, ali stvar, istina je zapravo da bi A i B trebala dati e, komercijalne kredite. Dakle, koliko od vas su svjesni toga što se dogodilo? E, e, koliko je projekata su utvrđeni da se mogu e, sfinancirati i, i koliko ih je provedeno. Ne vidim da ih je puno. Tako da zaista smatram da je ideja jedna stvar, ali pretočiti to onda u projekte na terenu je posve druga stvar. I znamo naravno da e, E, Svjetska banka EIB-a e da imaju jako puno iskustva. Ja sam uključen e, u poznam ljude iz Svjetske banke, no ono ključno, dakle kad se radi, radi se radi se o pomoći koja se provodi konkretno. Ne mislim biti ciničan. To uopće nije lako i to je upravo ono s čime e, Azijska investicijska banka sada suočena. Ja samo želim naglasiti jednu stvar, a to je da je prošle godine Kina je uvela takozvanu kontrolu kapitala. Dakle, na neki način kontrolu e, bijega kapitala iz Kine. Takvo djelovanje je naravno protivno ako netko želi ako netko želi e, postati da njegova valuta postane svjetska valuta, tako da je e, Kina na neki način e, da to ne pridonosi dakle njihovoj namjeri da postane jedna od vodećih svjetskih valuta. Tako da naravno vidjet ćemo kako će to ići u budućnosti. Kina je i dalje u gospodarskom rastu, to znači da će i dalje vrijednost trgovine Kine rasti i mislim i e, dakle moguće biti e, da će opseg poslova e, Azijske investicijske banke biti povećana. Prije nego što dam riječ gospodine Bostinari, ja želim e, se nadovezati na nešto što je rekla gospođa Falon, a naime iduća točka na našem dnevnom redu je sigurnost na situaciju o južnom i istočnom kineskom moru, a jedan od panelista će e, prezentirati e, jedno kratko predavnje o e, pravnom, međunarodno pravnom aspektu, posebno se specijalizirao za međunarodno pomorsko pravo. Dakle, mi ćemo se ovim pitanjem baviti. Ne radi se samo o odvojenoj inicijativi. Dakle, nadamo se da ćemo se razviti tu ideju mi smo svakako zainteresirani za, za tu regiju e, i naša misija će posjetiti Japan i nadamo se da ćemo e, moćemo podnijeti izvješće o tome što se događa kasnije. Gospodine Bustinari, imate riječ. Što je sigurno jest da je pacifička regija postaje glavno, glavno gospodarska regija svjetske, e, svjetskog gospodarstva. Radi se o dramatičnom pomaku i mi svi smo toga svijesti. No ono što nije sigurno i to se nadodaje na cijeli niz drugih i taktičkih strateških e, nesigurnosti, a to je e, Donald Trump njegov potpis e, da se izvuče iz, e, transpacifičkog partnerstva. Možda sam u krivu. Dakle, što je vaše mišljenje o trgovinskim odnosima u Pacifičkoj regiji u ovim datim okolnostima? Tko će ispuniti vakum? I možda ćemo vidjeti, zaista vidjeti, trgovinsko, eh, trgovinski prostor pod kineskom kontrolom u pacifičkom području. To je eh, vrlo važno jer je to povezano ne samo sa trgovinom i poslovanjem eh, i tijekovima gotovine, nego je isto tako vezano sa sigurnošću. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Bjustinom. Zaista bih zamolila sada ako panelisti još želi o žele eh, govoriti o tome i ja bih zaista željela čuti odgovor na ovo pitanje. Hvala lijepa. Pokušat ću biti vrlo kratak. Za eh, mene je to pitanje za milijun dolara. Nakon dolaska predsjednika Trumpa, dakle kada je preuzeo dužnost, on se povukao, dakle povukao je SED iz članstva u eh, transpacifičkom partnerstvu. Moj premijer Abe je bio vrlo dosljedan u pokušaju e, nagovaranja gospodina Trumpa da barem da ga uvjeri u e, koje su vrijednosti e, TPP-a budući da to pokriva 40% e, trgovine u okviru TPP-a, a isto tako ono što je što je dojmljivo vezano za TPP je Radi se o nekoj vrsti sličnog sporazuma između onog između Europske unije i Kanade. Dakle, ne radi se samo o smanjivanju carina, odnosno nepostojanju carina, nego je transpacifičko partnerstvo uvelo visoke standarde e, kao recimo na polju zaštite investicija, e, zaštitu intelektualnog vlasništva, kako osigurati i Europski parlament je toliko željan e, osigurati vrlo visoke e, standarde zaštite okoliša. Dakle, sve te stvari su nekako uključene, e, utjelovljene u TPP, tako da je, smatramo da je veliki gubitak da transpacifičko partnerstvo ne stupi na snagu. Sada moramo biti vrlo otvoreni da ukoliko E, sada se ne vrati u e, e, transpacifičko partnerstvo prema sadašnjoj strukturi, onda ne postoji načina da transpacifičko partnerstvo uopće stupi na snagu. Među potpisnicima možemo vidjeti Čile, Novi Zeland, Australiju, Japan i tako dalje, no mislim postoje određene rasprave što će biti izlaz i što će biti put naprijed. Neki smatraju zašto ne nastavimo sadaš, prema sadašnjem modelu, dakle 11 članica se e, dogovori i to taj sporazum stuplje na snage, no neki kažu zašto ako se SAD ne želi priključiti, zašto ne e, pozovemo Kinu ili e, Koreju? Ali mislim da Kina se neće u ovom trenutku priključiti na transpacifičkom partnerstvu jer oni promiču trenutno vrlo svjesno e, regionalne, e, e, regionalne sporazume koji bi uključivao deset zemalja, dakle Indiju i Novi Zeland, čime bi dobili 16 zemalja, što bi predstavljalo veliki iznos, zajednički iznos BDP-a. A povrh toga, naravno, u Aziz dugo e, raspravljamo trebamo li imati zonu slobodne trgovine na prostoru Azije i e, Pacifika, to bi e, uključivalo 18-19 zemalja, ali za to je potrebno određeno vrijeme. No sada Trump inzistira na bilateralnim sporazumima umjesto multilateralnih sporazuma, tako da smatram da Japan sudjeluje u pregovorima kako bi se došlo do dobrog sporazuma o ASEP-u, no problem je naravno, ne želim nikoga kritizirati, ali u toj vrsti pregovora neke zemlje će biti vrlo sretne da dođe se do e, dogovora niske razine, ali Japan ne, ne može e, to prihvatiti. Mislim da ne možemo prihvatiti takvu nisku razinu e, dogovora. Ako drugi partneri žele potpisati e, dakle dogovor, sporazum, mi ćemo zacijelo cijelo tražiti, pokuša, pokušajmo zaista postići najveću moguću razinu kvalitete o regionalnom sporazumu. I E, i mislim da su u tom pogledu Kina i Indija e, vrlo nevoljke da sudjeluju u tome. Dakle, moramo svakako e, moramo više razgovarati i pregovarati, a za sad moj premijer je i dalje će nastaviti dijalog s predsjednikom Trumpom kako bi mu pokušao dokazati koje su e, prednosti jedne multilateralnog sporazuma. E, Evropska Europska unija će činiti isto, tako da mislim da moramo zajednički raditi Japan i Europska unija kako bi nagovorili SAD da se vrade ponovno u, e, u taj okvir suradnje. Ekscelencije, hvala vam lijepa. Želite li, doktore Vigant, vi nadodati nešto na to? Hvala lijepa. Naravno, povjerenik za trgovinu e, će odgovoriti na pitanja e, zastupnika o Europskom parlamentu, ali želim naglasati da se mi slažemo sa analizom veleposlanika Japana. Također mi smo zažali, iako naravno nismo dio e, transpacifičkog partnerstva, dakle žao nam je što SAD se iz toga povukao. To je isto tako e, bilo, e, bila priča o postavljanju standarda na i to jednom širokoj regiji koja obuhvaća Pacifik, dakle pacifičke e, partnere i SAD-a i Azije. To je dakle bio svakako doprinos multilateralnim naporima vezano za pravilima i standardima investicije i u drugim područjima. To je nešto što Europska unija radi kao dio svojih trgovinskih politika, to je također e, način na koji naše društvo očekuje jednu pravičnu trgovinu, e, što čini e, trgovinsku liberalizaciju prihvatljivom ako zadržavamo visoke standarde zaštite potrošača, zaštite okoliša i zaštite same visoke standarde proizvoda bit će cijeli niz e, opcija e, e, ugovornih stranaka. Mislim da posljednja riječ u tom pogledu još nije rečena. Bilo je razgovora proteklih dana, ali jedna stvar je jasna. Ne možete zamijeniti SAD sa Kinom ili pak sa EU-om. To je pojednostavljeni način gledanja. Nego radi se o cijelom nizu obveza koji su bile povezane Dakle, zemlje koje su preostale mogle bi također ratificirati e, sporazum međusobno, e, i e, zahtjev za dvije trećine BDP-a izgleda e, sad drugčije, posebno nakon povlačenja SAD-a, ali to je važno i teško, što je važna odluka i politička i gospodarska, na koju naravno mi ne moramo donositi. Dijelimo e, mišljenja veleposlanika vezane za regionalne partnerske dogovore i naravno to neće zadovoljiti iste e, zahtjeve, neće postaviti standarde onako kao što je postavio e, TPP, ali u, tu treba jednu stvar naglasiti. Za Europsku je uniju ohrabrenje e, da nastavi svoju proaktivnu trgovinsku politiku u cijeloj toj regiji E, povjerenik za trgovinu se vrlo jasno time e, bavi. On je prošli tjedan održao e, govor u Singapuru prije sastanka europskih i azijskih ministara. Mi imamo sada 11 trgovinskih i investicijskih ugovora koji se trenutno pregovaraju i sastanak jučer sa premijerom abom je potvrdio da želimo jedan e, značajan napredak ove godine što je e, vezano i e, strateški partnerski dogovor sa Japanom i vezano za trgovinske odnose s dakle imamo trgovinske odnose sa Južnom Korejom, postoje pregovori sa Filipinima, sa Indonezijom imamo investicijs, eh, dakle pregovore o investicijskom, eh, eh, investicijskim dogovorom sa Indijom. Dakle, postoji jedna proaktivna trgovinska politika Europske unije i znači snažan angažman u toj regiji i također bit će definirano kakav je angažman regija po regija. Dakle, hvala direktoru. Ima je li e, dogovor e, o Singapuru još uvijek u SEG-u, s obzirom da ste ga dakle proces e, sklapanja je, će uskoro biti završen jer smo obavješteni E, da će Europski sud uskoro donijeti odluku vezano za to. Mislim da je to vrlo važno sa stajališta e, e, kompetenca. Gospođo Falon, imate riječ. Hvala predsjednice. Vrlo su bili dobri komentari dva prethodna govornika kineski savjetnik Xi prije nekoliko godina mi je rekao ovdje u Briseli da bi e, Kina mogla provesti ti PPP i da bi to bilo odlično. Dakle, e, Kinezi su shvatili stratešku važnost e, tog dogovora, ali se čini da se pod Trumpovom administracijom taj sporazum neće ostvariti. Naravno, da je e, Trump bio za to, on bi to mogao e, provesti kroz e, kongres i, kao što su svi komentirali Trumpov pristup sklapanja dogovora zapravo ne funkcionira. On je bio poslovni čovjek, a to je poprilično različito od međunarodne politike i ideja da e, e, zamijeniti sad e, TPP, zamijeniti s nečim drugim i dakle očito je da sad sa promjenom američke administracije i povlačenje SAD-a da je ostvaren jedan velik kako politički tako i gospodarski gubitak. Dame i gospodo, u ime zastupnika koje su sudjelovali u ovoj raspravi želim zahvaliti svim našim panelistima, vašoj ekscelenciji. Hvala na vašem doprinosu direktoru i gospođi Fallon. Mi se pripremamo za misiju u Japanu i danas poslje podne nastavit ćemo razgovore koncentrirajući se na ovu regiju Nastavit ćemo dakle raspravu o sigurnosnim pitanjima u regiji u Južnom Kineskom moru. Dakle, hvala vam lijepa i priključite mi se u aplauzu za naše paneliste. Kratka pauza e, da promijenimo goste na podiju.